Hvala svima što ste došli na sastanak. Jutros ja e, mijenjam predsjednika Sikerskog koji će od danas poslijepodne ponovno predsjedati. Potrudit ću se da odradim taj posao što bolje. I za početak vam predlažem da naš radnu sesiju Započnemo najprije s prijedlogom da se usvoji dnevni red. Imamo malenu izmjenu u redoslijedu izvješća. Naime, gospodin Jar je zamolio a e, kolega Edgar je na to pristao, naime da se započne sa točkom 5 dnevnog reda, a nakon toga da odemo na točku broj 4 dnevnog reda, budući da gospodin Jar mora vrlo brzo otići sa sastanka. Dakle, započeli bismo najprije s točkom koja govori o razrišnici za proračun, a nakon toga ćemo nastaviti prema ranije predloženom dnevnom redu. Ako na sve ovo nema primjedbi, onda vam predlažem da dnevni red usvojimo te da pređemo najprije na drugu točku dnevnog reda, a radi se o odobravanju zapisnika sa sastanaka 22. i 23. rujna kao i sa sastanka od 2. listopada. Njih ste već ranije dobili za slučaj da nemate posebnih primjedbi na ta dva zapisnika predlažem vas da ih odmah odobrimo. Hvala, nitko nije dao primjedbi. Time smatram da su e, ta dva zapisnika, 22. i 23. rujna i 2. listopada, odobreni. A sada nekoliko riječi priopćenja predsjednika. Dakle, naš se sastanak može pratiti putem interneta a da je prijevod osiguran na sve jezike našeg odbora, osim e, one koje, koji su u odboru redovni jezici, a to su estonski, maltaški i slovački. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razrišnica općeg proračuna Europske unije. Kao što znate svake godine Europski parlament treba dati razrižnicu Europskoj komisiji slijedom e, uspostave e, proračuna za prethodnu godinu. Drugim riječima, mi zapravo moramo sada dati razriješnicu za proračun 2013. godine. Mi dakle moramo odobriti europske e, račune za 2013. godinu. Putem našeg odbora mi dajemo mišljenje o općem proračunu e, komisije i to se sve zasniva na zaključcima refizorskog suda. Vrlo često prilika je to za parlament da se e, zatraži poboljšanje upravljanja financijama Europske unije. Predlažem da najprije damo riječ gospodinu Jaru, a nakon toga svim ostalim zastupnicima koji to žele. Gospodine Jar, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče vi ste već dobro uveli temu. E, mislim da je ispravno da se u ovom odboru bavimo ovom temom e, jer tu ima utjecaj, to ima utjecaj na razrešnicu na, i na provedbu proračuna. U diskusiji s kolegama smo došli do 11 prijedloga koje smog mog stajališta e, su važna za e, odbor za kontrolu proračuna i to ćemo im mi e, proslijediti. Ja ću prvo, prva točka moramo ustanoviti da, da je e, ferme kvota porasla. Ona 2013. je bila 2,36%, a sada je 2,9%. E, e, tu, to su smetnje administrativne naravi. Ne, zna, ne znači da je novac nestao. Drugo, Trebali bismo još jednom naglasiti da postoji e, razlika između grešaka. Moramo razlikovati između velikih grešaka na pre, preplaćivanja ili prijevara, a s druge strane male m, trivialne greške. Glavni uzrok za e, kvotu grešaka jesu zahtjevi E, nedovoljna kvaliteta sustava razne pogrešne definicije na primjer 70% financijskih korektura ispravaka koje su ustanovljene 2013. E, e, koncentriraju se na četiri zemlje. Tu treba doći do poboljšanja. Četvrto, moramo naglasiti da je pouzdanost e, e, informacija o izravnim plaćanjima e, je često ometena krivim ili lažnim izvještajima. To se događa u državama članicama gdje su od 400 mjesta 43 morala biti ispravljena Nisu bila e, ispravna. E, tu e, poštenje je na testu jer se i ne isplati se lagati jer sve dođe na svjetlo dana na kraju. Peto, vidimo da se e, zemlje e, su izložene e, prekidanju plaćanja od strane komisija i to treba također identificirati. Šest. Točka šest. Trebali bismo se usredotočiti na činjenicu da mnogi mali programa koji su već počeli E, recimo voće u školama i mlijeko u školama, ti programi e, nisu e, vrlo spretni za korisnike. Tu je birokracija tako velika da korištenje nije optimalna i neke regije čak odustaju od programa zbog velike birokracije. Naravno da tu dolazi i grešaka Ovi programi e, trebaju biti e, mnogo jednostavniji, birokraciju treba smanjiti. Osmo, trebali bismo, zahtjevamo da e, u državama članicama isplatna mjesta da tu su kvote grešaka vrlo visoke i tu trebamo dati potporu državama članicama i poslati im e, pomoć u osoblju, osoblju Europske unije. E, isto tako treba misliti na e, višegodišnje programe u poljoprivredi. Ako ova smjernica se možda ne treba mijenjati. E, sta, stabilnost vodi do smanjivanja kvote grešaka. Deseto, moramo, vidimo da je kvota grešaka koju daje komisija, koju je dala komisija, to je u prošlosti, e, da se ta kvota znatno razlikuje od kvote koju je dao Europski revizorski sud. Bilo bi dobre da dvije institucije gledaju iste činjenice i da rade po istim načelima. Čudno je da je komisija ustanovila drugačije kvote grešaka od revizorskog suda. E, E, e, gdje je istina lijevo, desno ili u sredini. E, to u tom se komisija također treba izjasniti. I 11. Na, pozdravljamo novu uredbu za 2014. do 2020. Kao i akredi, recimo akreditiranje revizorskih institucija i tako dalje. Pozdravljamo i definiciju e, e, e, teških manjaka koje treba ispraviti. Nadamo se da će se razlikovati između teških i trivialnih grešaka. 11. pozdravljamo saopćenje komisije za koncept E, e, korektura srednjeročnih financiranja na području poljoprivredne politike. Pozdravljamo da e, su tu iznesene korigirane visine svota. Ovo je naših 11 točaka i veselim se našoj diskusiji. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Jar. Želi li se netko javiti za riječ u raspravi o ovom izvještaju? Gospođa McGuinness. Ja neću govoriti o specifičnostima vašeg izvješća pa se nadam da ćete mi to oprostiti. Zapravo bih htjela govoriti o odnosima između odbora za poljoprivredu i za proračunski nadzor. Ja mislim da u ovom e, sazivu se moramo više sastajati s kolegama iz odbora za proračunski nadzor, jer na ovom odboru mi stalno govorimo o komisiji, vi ste previše strogi, e, to stvara probleme obiteljima poljoprivrednika, a s druge strane e, parlament za proračunski nadzor govori upravo suprotno. Ja mislim da to nije u redu i da iz ovog parlamenta dolaze dva, dvije sasvim različite poruke. Mi moramo biti bliski ljudima koje predstavljamo. Prema tome htjela bih reći Peteru da moramo biti u najboljem i najvećem interesu poljoprivrednika. Rješenja nemam, ali razgovarala sam s nekim kolegama u ovom odboru o ovom pitanju. Nadam se da će me i druge kolege podržati da komisiji damo koherentnu poruku. U protivnom slučaju sve će ostati mrtvo slovo na papiru i ništa se neće promijeniti. Hvala lijepa. E, nitko se drugi nije javio za riječ, pa ću dati e, riječ predstavnici komisije. Bien, donc euh, la commission étant euh, absente, ce que je... Predstavnica komisije nije došla. <clears throat> Što ću ja reći da ćemo mišljenje, da ćemo o ovom e, mišljenju, odnosno nacrtu mišljenja gospodina Jara raspravljati 3. prosinca. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ po ovoj točki dnevnog reda, predlažem da prijeđemo na sljedeću. Radi se o autonomnim e, trgovinskim povlasticama za Moldaviju. Saslušat ćemo Rebeku Han o prijedlogu da se E, izmjeni i dopuni prijedlog vijeća koji se dakle odnosi na Moldovu. Kao što znate 27. lipnja je e, Europska unija i Moldava su potpisali sporazum koji obuhvaća i zonu slobodne trgovinske razmjene u odnosima s tom državom. Republika Moldova kao što znate, e, sada se nalazi u poteškoćama prilikom izvoza voća i povrća na neke od svojih uobičajenih tržišta dijelom i zbog ruskih sankcija. U okviru slone slobodne trgovinske razmjene Europska unija se obvezala da će za neke svježe voće i povrće u potpunosti liberalizirati tržište. A sada komisija želi da se za uvoz tih proizvoda u potpunosti liberalizira tržište kada se radi o proizvodima koji dolaze iz Moldove. Tu e, bi smo e, se e, primjenjivali dakle <clears throat> bezcarinske tarife nulte stope za određeno voće i povrće. Povlašteni status istječe krajem 2015. godine, pa je ovo rješenje privremeno rješenje kojim će se moći nositi sa problemima s kojima se sada nalazi Moldova vezano za dakle Moldovu izvoz tog voća i povrća. Sada ću dati riječ izvjestitelju, a nakon toga ćemo omogućiti e, drugima da uzmu riječ. Hvala. Hvala na ovom izlaganju. Uvaženi kolege, izmjene uredbe kojom se uvodi povećanje kvota e, na koje se ne primjenjuju carine su jabuke, grožđe i šljive. To je privremena mjera potpore Republici Moldovi. Podržavanjem izmjene ove uredbe i prihvaćanjem izuzetaka koji se primjenjuju na ove tri kategorije voća može se smatrati paradoksom. Evropski proizvođači iz tog sektora naći će se na, e, nalaze se na udaru zbog mjera koje je uvela Ruska federacija. U tom kontekstu želim objasniti zašto podržavam ovaj prijedlog izmjena uredbe. Kao prvo smatram da teritorijalna kohezija počiva na nekim načelima koje se odnose na teritorijalni razvoj koji mora biti učinkovit i održiv. A to stvara jednake prilike građanima i trgovačkim društvima, neovisno o tome gdje se nalaze. Osim toga, na taj način se konsolidira i načelo solidarnosti. Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldove i Europske unije, koji se odnosi na stvaranje dubokog i sveobuhvatnog prostora slobodne trgovine osnova je za moj pristup. Osim toga, e, financijski učinak bit će vrlo ograničen, e, budući da će gubici biti vrlo niski uslijed uvođenja ovakvog režima. E, to iznosi 0,1% od ukupnog uvoza u Europsku uniju. Prema tome, uvoz iz ovoga sektora uistinu je zanemariv. Osim toga govorimo o relativno malim količinama, riječ je o maloj količini jabuka i šljiva e, koje se izvoze iz Republike Moldove. E, primjer koji imam iz Carinske uprave iz Rumunske upravo govori tome u prilog. Dakle, riječ je o 32 kamiona grožđa, 36 kamiona šljiva i 59 e, kamiona jabuka. Osim toga, kada već govorimo o svježem ovoću i povrću, riječ je o proizvodima koji se ne, ne mogu prevoziti na velike udaljenosti. Moldovske vlasti nemaju financijske resurse kako bi mogli osigurati prijevoz na velike udaljenosti. Prema tome to će se uglavnom izvoziti Rumunjsko, ne Španjolsku, Švedsku, Dansku ili Francusku, jer bi to značilo velike e, troškove za prijevoz. Što se tiče pakiranja, stavljanja na tržište i ambalaže. Ne možemo govoriti o tome da su ti proizvodi, da konkuriraju europskim proizvodima, budući da u Moldovi imaju ograničene resurse, tako da ne mogu ponuditi atraktivnu ambalažu kao što je to slučaj sa jabukama Melinda iz Italije. Riječ je o proizvodima koji se prodaju na veliko, i koje će se koristiti za proizvodnju marmelade primjerice. S obzirom na e, tome da smo svjesni položaja proizvođača u Europskoj uniji, izmjene uredbe neće zapravo pogoršati postojeću situaciju. Potencijal Republike Moldove u ovom sektoru vrlo je mali i ne predstavlja opasnost za nas niti sada niti u budućnosti. Međutim, pogodnosti od ovog bescarinskog režima mogu dovesti do povećanja prihoda za poljoprivrednike. Moramo uzeti u obzir činjenicu da će glavno odredište voća i povrća, dakle tog e, izvoza iz Republike Moldove, da je inače dakle, išao u Rusku federaciju, prema tome ovaj embargo je bio veliki, velik udarac za njihovo gospodarstvo na poljoprivredu otpada 30% BDP-a te zemlje. Osim toga, Moldova nema velike skladišne kapacitete, što je dovelo do velikog gubitka za poljoprivredni sektor u toj zemlji uslijed uvođenja embarga. Zato sam, zato bih htio podržati ove izmjene uredbe i ako se mjere prihvate, to bi moglo također pomoći reformi poljoprivrednog sektora u Moldovi. Ovakav konkretni, e, ovakve konkretne mjere potpore mogu poboljšati trgovinske odnose između Moldove i Europske unije, a isto tako će omogućiti brojnim poljoprivrednicima da zadrže radna mjesta i da imaju dostatne financijske prihode za e, aktivnosti tijekom sljedeće godine. Mi želimo da se to retroaktivno primjenjuje od prvog kolvoza 2014. godine na način da neke kategorije u kojima je već postignut e, postignuta najveća količina proizvodnje da ne propadnu. Mislim da bi to bila jedna gesta kojom bi Europska unija pokazala solidarnost e, prema Moldovi jer e, onaj tko je prijatelj u situaciji kada netko nametne embargo je stvarni prijatelj. Hvala gospodine Rebrega na ovom izvješću. Gospodin Donanum ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja se slažem sa mišljenjem koje je iznio izvjestitelj vezano uz pitanja, vezano s činjenicu da je da je učinak, da je utjecaj ovoga neće biti ograničen s obzirom na situaciju u Rumunjskoj i tako dalje. Slažem se u potpunosti s time. E, s obzirom da dolazim iz regije gdje se proizvodi velika količina jabuka, htio bih ipak iznijeti nekoliko komentara e, prije nego što komisija ponovno e, privremeno ne otvori svoje tržište zahvaljujući ovim autonomnim trgovinskim povlasticama imali smo konzultacije, pet država članica je reklo da je, su povećane vestarinske kvote e, temeljem e, trgovinskog stupa ovog sporazuma o pridruživanju. E, kvota za jabuke je prešla sa 20.000 na 40.000. To je odluka koja je donesena u posljednjem trenutku nakon što je Rusija prijetila embargom, a nakon što je Moldova potpisala sporazum o pridruživanju. Ovi ustupci mogli bi e, narušiti ravnotežu na e, tržištu Europske unije, e, dakle na tržištu jabukama. Kao posljedica tog embarga imamo problema s financiranjem, o tome ćemo sutra razgovarati. Osim toga tu je i problem usklađenosti europske E, trgovinske politike i europske poljoprivredne politike. To nije niti prvi put, no htjeli bismo to naglasiti i podsjećam još jedanput da usprkos tome podržavam mišljenje izvjestitelja vezano za ovu temu, no moramo pripaziti da trgovinska politika i europska zajednička poljoprivredna politika budu usklađene. Hvala. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria fazer un... Gospođa Sende, hvala. En primeiro lugar, eh, penso que aquí non estamos a falar do... Htjela zapravo reći da mi ovdje ne govorimo o interesima poljoprivrednika niti o interesima Moldove, niti o interesima Europske unije. Govorimo o kupovini sirovine koja će biti jeftina kako bismo pogadovali prehrambeno-prerađivačkoj industriji. To sam htjela eto ukratko reći. Nadalje, kada se kaže da ti proizvodi, budući da su svježi, dakle sirovi neće moći e, putovati daleko. Molim vas, koga mi ovdje zafrkavamo? Pa e, dobivamo na našim tržištama čileansko grožđe ili e, jabuke iz Argentine. Mislim, kako sada ne bi iz Moldove mogli doći proizvodi na europska tržišta? Kada se da nešto, kad se nešto predstavlja s određenim, na određeni način, treba ipak dati vjerodostojne argumente. Ne smiju se davati izlike kako bi se pogodovalo nešto e, što je u velikom interesu agroizvoznika. Ja sam uvjerena da mali i srednji proizvođači, kako u Europskoj uniji, tako i u Moldovi, da i jednom kada se ti sporazumi potpišu, da će oni uvijek biti gubitnici. Hvala gospodin Feranima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Što se mene tiče, odnosno što se nas tiče, mi ne pozdravljamo ovaj akt, niti što se tiče sadržaja, niti što se tiče forme. Ne slažem se ni sa zaključkom izvjestitelja koji je veći dio vremena danas posvetio opravdavanju svog stajališta. Ovaj, ovo izvješće zapravo potvrđuje laži koje je iznijela komisija i laži koje su iznesene biračima. Osnova ovoga izvješća sastoji se o tome da kvote grožđa, jabuka i šljiva koje će se izvoziti bez carine iz Moldove su zanemarivi. O tome smo slušali tijekom deset minuta. Međutim, to nije točno, budući da je od ovoga ljeta došlo do pada cijena u Europskoj uniji zbog ruskog embarga. Osim toga, šljive i jabuke, posebno u zemljama središnje Europe, E, već su dobili dio sredstava za izvanredne okolnosti e, kako bi se ublažile posljedice ruskog e, embarga. S obzirom na pacijena na ruski embargo, ukidanje carina na moldavsko voće jednostavno podrazumijeva da europski porezni obveznici subvencioniraju poljoprivredni sektor u Moldovi. E, dakle, ovaj prijedlog komisije zapravo počiva na lažima i na prijevari. Jer e, pomoć koju su dobili naši poljoprivrednici e, treba vratiti onima koji su to financirali, a Moldova nije država članica i nema nikakvog smisla da ona ima od toga koristi. Osim ako ne želite da ta zemlja uđe u Europsku uniju, da o tome nikoga ne izvjestite i da Europska unija u budućnosti nema 28 nego 29 članova. Gospodin Buda. Hvala gospodine predsjedatelju. Bez ikakvog okljevanja podržavam zaključak izvjestitelja. Neophodno je da Europska unija intervenira u toj regije. Republika Moldova i njezini poljoprivredni izvoznici sada su na udaru. A komisija bi trebala e, riješiti dva bitna pitanja. To je sljedivost proizvoda koji će se izvoziti iz Moldove, Dakle, treba vidjeti hoće li oni završiti isključivo u Rumunjskoj, što bi zapravo značilo velik pritisak na jedno tržište koje već e, poznaje poteškoće. E, osim toga, proizvođači šljiva već imaju problema zbog ruskog embarga. Dakle, i rumunski proizvođači to osjećaju. Osim toga, treba ocijeniti koji će biti financijski utjecaj takve inicijative, osim ako to ne želimo produžiti nakon 2015. Netko je spomenuo grožđe iz Čilea, Ne vidim zašto ne bismo mogli imati proizvode po nižim cijenama iz Moldove. Smatram da komisija treba biti vrlo oprezna kada je riječ o daljem razvoju događaja, međutim imam puno povjerenje u njih. Hvala.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 hoćemo li koristiti opći proračun Europske unije u tu svrhu ili poljoprivredni sektor. I zanima me što će reći proizvođači jabuka, grožđa i šljiva. Hoće li oni dobiti tu potporu ili će potporu dobiti trgovci? Ako sam dobro shvatio, postoje i neka pitanja vezano uz plaćanja u Europskoj uniji. Možda bi proizvođači voća koji prodaju svoje proizvode po nižim cijenama mogli nastaviti prodavati te proizvode po vrlo niskim cijenama, no od toga će zapravo koristi imati trgovci. Također smatram da je vrlo bitno da se skrene pozornost komisije na činjenicu da postoje nerješeni problemi unutar Europske unije a da je to posljedica ruskog embarga. Dakle, to se osjeća u mlječnom sektoru i u nekim drugim poljoprivrednim sektorima. Htio bih skrenuti vašu pozornost i na to da je ovo izvješće korisno, međutim, kada je riječ o diplomatskim pitanjima moramo voditi računa o svim proizvođačima koji se nalaze u poteškoćama. Ne možemo E, uvesti izuzetak za jedan sektor i reći da je taj sektor odgovoran za sve, e, djelatnosti. Moramo riješiti unutarnja pitanja u Europi vezano uz ruski embargo. Hvala. Hvala. Gospodin Bogović. Ja dolazim iz Slovenije. Slovenija je neto izvoznik jabuka. Rumunska, Rumunjsko tržište je jedno od tržišta na koja slovenski proizvođači jabuka plasiraju svoje proizvode. Smatram da je ova uredba prije svega jedan politički dokument kojim se nastoje osnažiti odnosi između Europske unije i Republike Moldave. Financijska pitanja manje su bitna u tome, to je moje mišljenje. Rusija je uvela embargo na uvoz tih proizvoda i to je utjecalo na cijene u Europi. Bilo bi lakše podržati ovaj prijedlog da nije došlo do ruskog embarga. Prema tome htio bih zatražiti od komisije da iznese procjenu spomenutih količina u ovome dokumentu. Dakle, govori se o 12 kamiona za prijevoz voća i nekoliko tona izvezenog voća, odnosno voća koje će se uvesti u Europsku uniju. To bi bilo moje prvo pitanje i htio bih da nam komisija da jasan odgovor na to. Želimo imati cjelovitu sliku kako bismo znali o kojoj, o kojoj količini zapravo riječ. E, kolega Buda je tako, iz Rumunjske također postavio jedno bitno pitanje, a to e, su pitanja koja se odnose na sljedivost i kvalitetu. Hoćemo li uzeti u obzir kvalitetu i e, pitanje javnog zdravlja i hoće li se koristiti isti, primjenjivati isti kriterij kao i na evropske proizvode? Hvala. I ja se slažem s vama i s ovime što ste rekli. Riječ je o pitanju koji ima geopolitičku težinu za Europsku uniju. Riječ je o stabilnosti na granicama i utjecaju Europske unije u regiji. Posebno u današnjoj situaciji koja dakle gdje koja se odnosi i na Pridnjestrovlje u Moldovi. I osim e, gospodarskih pitanja, trebamo se zapitati i što je sa formom. I zato nam treba rasprava. I ako se stvari provedu bez da se konsultiraju države članice, onda se moramo zapitati o tome. I e, ne znam hoće li e, htio bih naglasiti da nam treba netko iz komisije tko će moći odgovoriti na ta pitanja. Ne možemo voditi raspravu o sadržaju i formi nekoga prijedloga ako predstavnici komisije nisu tu kako bi mogli dati odgovore na e, sadržaj i na stratešku podlogu ovog prijedloga akta. E, možda bismo ćemo moramo istaknuti da to utječe na kvalitetu našeg rada ovdje u odboru. Problematika je složena kao što je istaknulo nekoliko govornika. S obzirom da predstavnici komisije nisu ovdje, da ću ponovno riječ gospodinu Rebegi e, da iznese zaključke vezano uz izvješće. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti svim kolegama koji su uzeli riječ. Mnogo toga treba reći. No, ne zaboravimo jednu stvar – a to je da postoji volja da nam se Moldova pridruži u Europskoj uniji, da se konsolidira položaj Europske unije na granicama s Ruskom federacijom. S druge strane, Republika Moldova primila je na znanje sve izmjene koje smo od nje zatražili. Kao što znate, oni napreduju dobrom dinamikom u odnosu na sve postavljene zahtjeve. Možda ovo nije najbolja situacija da e, se razgovara o povećanju kvota, no mislim da ne treba zaboraviti još jednu stvar. Slažem se s kolegama koji su rekli da bi komisija trebala dati više konkretnih informacija da bismo vidjeli kakva je stvarna situacija. Zahvaljujem svima i slažem se s time da e, treba surađivati svim kolegama kako bismo osigurali približavanje e, Republike Moldovi, kako bismo pomogli poljoprivrednicima iz te zemlje. Hvala. Hvala. Kao što mi je napomenuo kolega Muskat, rok za podnošenje amandmana je 7. 7. studenog u 12 sati. Što se tiče sljedeće točke dnevnog reda koja se tiče budućnosti mliječnog sektora, izvjestitelj gospodin Nikolson trenutno je u odboru za zaštitu okoliša. E, budući da se tamo radi na jednom izvješću za koje on, on nadležan, pa predlažem da sada obustavimo rad na E, nekoliko trenutaka do 10 sati e, da možemo nastaviti s dnevnim redom kada se on vrati. Dakle, očekujemo da će nam se pridružiti u 10 sati i na taj način e, možemo raspraviti o ovom važnom izvješću o budućnosti mliječnog sektora u Europskoj uniji. Da, gospodine Ferran, izvolite. Da, gospodine predsjedatelju, Određen broj tema je na dnevnom redu, možemo možda prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Ja sam ovdje, ja sam spreman. E, neki su došli iz daleka da bi mogli nazočiti ovoj sjednici i htio bih reći da sjednice moraju biti na razini očekivanja evropskih građana, pa predlažem da nastavimo s raspravom. E, shvaćam vašu primjedbu, gospodine Ferrand ali sljedeća točka dnevnog reda je sastanak koordinatora i koji bi trebao početi u 11.30. Prema tome, ne možemo sada predložiti koordinatorima da održe svoj sastanak, tim više što je i gospodin Nikolson koordinator i, i on će obraditi neke druge točke dnevnog reda na današnjem programu. Samo sugestija s moje strane. Je bili bilo um, možda moguće da oni odbori koji se bave e, pitanjima kao što su okoliš, poljoprivreda, a ponekada i ribarstvo. Naime, bilo bi dobro da se one e, sastaju e, različite, da, na različite dane, a ne da stalno budu preklapanja. Ta će se problemi javljati i kasnije. Hvala, svjestan sam toga i sasvim sigurno bi bilo u redu da se to pitanje rasporeda uzme u obzir, e, jer se radi o odborima koji se zapravo bave sličnim pitanjima dakle pitanjima ribarstva, poljoprivrede i okoliša. Radi se o pitanju koje se stalno javlja, time bi se trebala pozabaviti konferencija predsjednika i na taj način izmijeniti e, raspored sastanaka. Da, tri e, su i postoje i e, druge i odbori koji rade paralelno, a to su INTA, ribarstvo i okoliš. I zaista bi se trebalo obratiti konferenciji predsjednika kako se ti odbori ne bi sastajali istovremeno. Dakle, rezultat toga su ovakve nezgodne situacije poput dakle ove jutrašnje i to nas sprečava da radimo glatko. Predlažem dakle da prekinemo na nekoliko trenutaka i u 10 sati nastavljamo. Hvala. Merci, je vous propose de, de reprendre la, la séance. Hvala, predlažem da nastavimo sada s radom. Zahvaljujem se gospodinu Nikolsonu što nam se pridružio nakon što je morao e, prisustvovati sastanku odbora za zaštitu okoliša. Gospodine Nicholson, vi dakle ćete sada govoriti o mljekarskom sektoru i o paketu, mliječnom paketu. Kao što znate, u lipnju 2014. godine komisija je dala prijedlog uredbe o situaciji tržišta e, u sektoru mljekarstva i mliječnih proizvoda. Kao što također znate, sustav mliječnih kvota prestat će e, vrijediti u e, travnju 2015. godine. Gotovo da bih dodao, nažalost. Zbog toga je tom sektoru potrebno pomoći kako s ekonomskog stanovišta, tako i s političkog stanovišta da e, se vidi jesu li potrebni dodatni instrumenti, isto tako jesu li oni mogući kako bi se taj sektor mogao nositi s krajem kvota. Gospodin Nikolson izvjestitelj je za tu temu, dat ću mu riječ, a nakon toga će članovi odbora moći e, također se javiti za riječ, a s nama je gospodin Kod koji zastupa Europsku komisiju e, koji će s nama o tome razgovarati. Izvolite gospodine Nikolson. Hvala predsjedavajući i e, oprostite što sam e, vas sve zadržao. Ja sam također izvjestitelj o novoj hrani u odboru za zaštitu okoliša i E, tako da e, sam, e, se bavim kako dakle mliječnim paketom tako i novom hranom. Mliječni paket je tek sada na početku i vrlo je teško procijeniti jesu li primijenjene mjere bile uspješne ili nisu. Ponekada imam osjećaj da sam zapravo između dvije, dva problema. Mliječno će tržište biti nepredvidivo e, i eksplozivno u sljedećih šest mjeseci. E, situacija je sada u padu i e, cijene mlijeka su u odnosu na prethodni period pale za 0,3% analitičari u Ujedinjenom kraljevstvu, dakle ja sam od tamo pa zapravo tu situaciju najbolje razumijem, gdje se vidi da će vrlo malo, eh, da će cijena mlijeka smanjivati eh, u sljedećih par mjeseci, dakle u proljeću. Eh, u regiji iz koje ja dolazim ta će cijena iznosi svega 23 do 26 penija što vam je jasno da je vrlo niska cijena. Moramo e, paziti da tu situaciju ne e, e, zapravo ne pocijenimo. Moramo djelovati na odgovoran način, moramo se pozabaviti i pitanjem obskrzbe tržišta. Proizvođači menjeka pate i zbog toga e, što e, zbog količine mlijeka koja se nalazi na tržištu. Kvote će prestati vrijediti e, za nekoliko mjeseci i vidimo sada da se u mijenja količina mlijeka koja se proizvodi u velikom broju zemalja. A osim toga, ruske sankcije su povećale probleme koje su već i onako postali u Europskoj uniji. Dakle, situacija je daleko od idealne i situacija je sada velike neizvjesnosti za e, proizvođače mlijeka, a sektor mljekarstva sada treba više nego ikada stabilnost. Ne možemo predvidjeti kakave će tržište reagirati u travnju i svibnju sljedeće godine. Vjerujem da moramo moći odgovoriti na situaciju koja će se tada stvoriti, a komisija nam je u jeku prethodne krize 2009. i 2010. godine Dakle, komisija je obećala da neće više nikada dopustiti da se sljektor mljekarstva nađe u takvim problemima i da ona ne reagira brzo. Moramo od komisije tražiti da se drži tog obećanja. Moramo imati i vremena da odgovorimo, međutim to ne smije biti izlika, da ne djelujemo, moramo pručiti kakve instrumente možemo imati na raspolaganju, ali moramo paziti da ne, pritome ne otkrivamo ponovno toplu vodu. postoje različite mogućnosti e, nadoknada za izvoz i, i drugi instrumenti, iako je komisija rekla da ih možda neće, da ih neće htjeti napraviti. Za sada intervencija nešto što je na preniskim granama. Radi se o instrumentu kojeg treba redovito revidirati kako bismo probali naći neka rješenja za tržišta i to što je prije moguće. Molim komisiju da zaista pokaže autoritet na tom planu. E, izvozna tržišta ključ su uspjeha te industrije. Zaključno, potrebna nam je fleksibilnost kako bismo sljedeće godine mogli reagirati i kako bi oni koji žele proizvoditi više to mogli napraviti. Istovremeno moramo zaštititi tržište jer cijene znatno padaju. Hvala. Hvala vam gospodine Nikolson. Na vašoj analizi Radi se o vrlo važnom pitanju. Bilo je važno da o tome razgovaramo, a radi se i o izvješću na vlastu inicijativu. To je vrlo pozitivno. E, komisiji e, moramo razgovarati na odboru na vrlo e, kvalitetan način. Čini se da je tema od velikog interesa zato što vas se više od 30 prijavilo za riječ. Moram ograničiti iz tog razloga vrijeme za e, postavljanje pitanja na ne više od dvije do dvije i pol minute. E, I to su sve ključna pitanja o budućnosti sljekara, sektora mljekarstva. Najprije dajem riječ gospođi Erans. E, hvala predsjedniče mliječne kvote su godinama omogućavale da poljoprivrednici imaju zajamčen dohodak. Iako je bilo i tu problema nestan ukidanje mliječnih kvota moramo ipak promatrati smireno. Moramo pratiti proizvodnju i moramo spriječiti da poljoprivrednici postanu žrtve eh, promjenjivih cijena moramo uzeti u obzir i one dijelove Europske unije koje su udaljene i e, zapostavljene primjerice e, planinske regije. 14% poljoprivrednika je u toj situaciji. Sada e, kada su E, proizvođači na iracionalan način povećali proizvodnju, a pritom padaju e, cijene u e, trećim zemljama kao što je Kina. Uz ruske sankcije situacija je zapravo lošija nego što je opisuje komisija. I moramo mjere koje imamo provoditi na vrijeme? Hoćemo li na učinkovit način koristiti observatori? Moramo to raditi na dakle ispravan način. Moramo imati homogeni pristup u Europskoj uniji i brzo poduzeti mjere kada je to potrebno. Moramo u tu svrhu naći pokazatelje kako bismo odredili da je neki sektor u problemima. E, sektor mljekarstva istrpljen je. Oni su e, bili dobili svega 80 milijuna kao odgovor na rusku e, sankcije. Kako reći mljekarima da će dobiti više novaca u ime nestanaka mliječnih kvota? E, a oni će, e, <clears throat> njih treba uvjeriti da ih se neće dva puta prevariti. To je vrlo važno, naročito zbog mladih poljoprivrednika koji bi mogli u potpunosti odustati. Hvala. Gospodin Sero Hvala predsjedniče. Dragi kolege i kolegice, praktično smo e, se našli već na sasvim nepoznatom području. E, u e, proljeće će se ukinuti e, mliječne kvote, a s druge strane od siječnja ove godine cijene mliječnih proizvoda stalno padaju. Europska komisija govori o prevelikoj proizvodnji kao i smanjenju potražnje na međunarodnom planu, naročito u Kini. Što se tiče dakle ukidanja kvota i perspektive da će na međunarodnom tržištu se e, potražnja povećati, a već šestu godinu pada potražnja od strane Kine. Mi znamo da mliječne kvote nisu nikada bile smanjenje, odnosno prepreka da se smanji broj mlječarskih farmi u nekim e, dijelovima kao na primjer na Azorima došlo je do pomlađivanja toga sektora. Moramo reći da postoje i mnogi problemi koji se javljaju vezani za distribuciju i preradu mlijeka. Veliki proizvođači e, traže da im se plati, da im se proda mlijeko po cijenama koji su niži od cijene potrašnje. Ono što znamo da će se na kraju dogoditi kada se ukinu mliječne kvote je da će doći do delokalizacije i na taj način će se zapravo poništiti pozitivni elementi modernizacije sektora mljekarstva koje je bilo napravljeno do sada. Moramo modernizirati poljoprivredni sektor i isto tako e, moramo paziti e, da e, proizvodnja, odnosno prerađivačka industrija ne vrši preveliki pritisak na proizvođače. Moramo paziti na etikete da se ti, da se zna točno podjetlo mlijeka. Tvorili smo čak i Europski observatoriji za mlijeko ali svejedno ono što je bitno je da imamo velike i instrumente koji će zaista pratiti svav disbalans koji se pojavi na tržištu. Hvala lijepa. Dakle, više od 30 vas se javilo za riječ i zato vas molim da zaista ne govorite dulje od dvije minute kako bi svatko se od vas mogao javiti. Recite ono što je najbitnije, a sada riječ odmah dajem gospodinu Gezasu. Hvala lijepa. Mlijeko je stoji u odnosu prema političkom e, režimu ako svako jutra dolazi, e, dolazi mlijeko, to je demokracija. Ako dolazi e, policaj, policajac, to je e, policijska država. Mliječna proizvodnja, proizvodnja mlijeka ovisi o državi. Pred nekoliko godina, pred nekoliko desetljeća smo i imali Eh, imali smo brda mlijeka i tone, eh, tone eh, maslaca i mlijeka. Nismo znali što s time, pa je predloženo da ti viškovi budu podijeljeni na siromašnima. Mm, međutim, odlučilo se za drugačije puteve, počelo se na primjer s time da se u gastronomiji, u vojsci dijeli maslac. Mm, problem još uvijek nije definitivno riješen. On se sastojili u tome što još uvijek imamo e, brda maslaca i još uvijek imamo viškove mlijeka. E, prijedlozi koji su pred nama nisu rješenje za ove probleme. Što se tiče kvalitete mlijeka i e, različite vrste mlijeka koje imamo u Europi, tu imamo visoku kvalitetu. U Grčkoj, na primjer, je tako da se e, mlijeko e, koristi i za prerađivanje mesa, koristi se i u poljoprivredi, dakle imamo tu razno razne načine korištenja. Kod nas imamo dvije različite vrste e, rase krava za e, proizvodnju mlijeka, a i to mlijeko se koristi u razne svrhe. E, sve se to međutim polako mijenja, jer sad i kod nas počinjemo raditi proizvodnju na veliko mlijeka i nažalost to vodi do toga da poljoprivrednici više ne mogu preživljavati. Molim da se držite vremena, inače ću vas eh, prekin, morati prekinuti gospodine gospodin De Castro. Hvala predsjedniče. E, mislim da je problem vrlo jasan i da ga je kolega Nikolson lijepo opisao. E, perspektiva je da padnu cijene i najvjerojatnije neće se tako skoro taj trend obrnuti. Vidimo isto tako da je se potrošnja smanjila zbog gospodarske krize. Tu se nadovezuje i problem ruskog embarga i e, to se e, odražava na velik broj poljoprivrednog sektora. Moramo napraviti puno više od onoga što je e, u lipnju naznačila komisija. Tada se vrlo optimistički govorilo o tom e, sektoru, ali to se sve pokazalo netočnim. Mi govorimo sada u svjetlu reforme e, zajedničke poljoprivredne politike. Michel Danten je bio tražio da se upravlja ponudom. To nisu niti komisija niti vijeće prihvatili. Što se pak tiče mljekarstva, naša je, e, naš je odbor e, taj koji sada mora tu nešto učiniti. Jim Nicholson već po drugi puta e, izvještava o tom pitanju. Mliječni paket nije zapravo polučio rezultate i sada mi zapravo radimo neku vrstu autopsije i ovo izvješće na vlastitu inicijativu trebamo iskoristiti da bismo napravili naš prijedlog upravljanja ponudom jer znamo da nakon 31. ožujka 2015. godine moramo pomoći poljoprivrednicima da riješe tu zaista neodrživu situaciju i tako volatilne cijene. Hvala gospođa Šrajer. Hvala lijepa. I, e, nova hrana je također važna. E, imamo proračun u kojem moramo brzo djelovati, moramo vidjeti odakle dolazi novac. Bivši ministar poljoprivrede Ferman u Nizozemskoj je također rekao ako to bude tako onda je to kraj za mnoge poljoprivrednike to je vrlo ozbiljna tema, e, ne samo za nizozemsku, već e, u cijeloj Europi. Trebamo brzo djelovati i imati akcijski plan. Hvala. Gospođa Miller ima riječ. Danas govorimo o mliječnom paketu i mogućnostima koje možemo dati proizvođačima E, spajanje proizvođača u Njemačkoj je već e, doprlo vrlo daleko. Ne znamo kako stoji e, situacija u drugim zemljama, koliko tamo postoji savjetovanja, ali ako pogledamo ove spajanje, udruživanje proizvođača u Njemačkoj, vidimo da nemamo velikih razlika u isplatama i da nije došlo do velikih poboljšanja za proizvođače. Moramo gledati cijelu branšu od mlijeka do konačnog proizvoda. Tu e, imamo mnoge oplemenjene proizvode koji mogu pomoći e, boljem plasmanu. U komisiji treba s time ići dalje. E, ovaj mliječni paket je premalo napravio E, imamo male proizvođače koji imaju visoku kvalitetu, ali nemaju pristup tržištu. E, možemo e, riješiti ovu situaciju samo sveobuhvatnim pristupom. Moramo obraditi tržište, to mora biti naš cilj kako bismo sveobuhvatno pokorili poljoprivredu u svim našim regijama. S ovim paketom koji imamo ovdje ta, e, on ne, uzima u obzir cjelokupni e, položaj naših e, proizvođača mlijeka. To nas neće dovesti dalje. Nakon jednu godinu nakon isteka kvota trebamo dobiti još jedan izvještaj. Situacija u Njemačkoj je E, situacija vrlo ozbiljna, e, e, cijene su jako pale i dobivaju za litru mlijeka 59 centa, to je mnogo premalo, moramo brzo djelovati. Gospodja Osinć ima riječ. Hvala lijepa. Hvala. E, gospodinu Nikolsonu koji je ukazao na dramatičnu situaciju u mjekarskom sektoru. E, situacija je vrlo negativna i sada si, e, komisija treba zaista napraviti soft landing kao što je obećala. Situacija je dramatična, ali ne samo kao što je već spomenuto u onim područjima koji e, proizvode e, mlijeko u planinskim područjima. E, sve pogađa ovo snižavanje cijena Pred nekoliko mjeseci smo u ovom odboru e, čuli izvještaj od e, Herberta Dorfana o proizvodnju mlijeka u brdskim područjima. Tu smo glasali i na tom području još uvijek nismo dobili ništa, nikakve prijedloge za rješenja. Naročito su pogođena brska područja. E, poljoprivrednici tamo nemaju drugu mogućnost proizvodnje E, gospođa Müller je već e, to spomenula. E, lanci, prehrambeni lanci koriste ovu situaciju za cjenovni dumping. Dakle, cijena se mlijeka spušta na 49 centa vrijednost eh, hrane u društvu stalno pada, pa je krajnje vrijeme da komisija eh, djeluje ne samo na mlječnom, eh, mljekarskom sektoru, već na cijelom sektoru hrane. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Loazu. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim e, da moramo zaustaviti ovaj e, termin mljetni paket. Dakle, riječ je o jednoj mjeri koja će uistinu uništiti evropske proizvođače. U ovom izvješću ne uzimate dovoljno u obzir kako će to utjecati na pojedina područja. E, ne govorite o područjima koje su u nepovoljnom položaju. Dvije trećine e, mljekarske proizvode nalaze se upravo u tim područjima, a većine, većina mljekarskih proizvođača su zapravo mala poljoprivredna gospodarstva koja mogu opstati samo zahvaljujući kvotama. Ova reforma također nalazi se u kontekstu od gubitka 1 e, milijarda eura i tu su isto tako gubitak od 22 milijarde zbog ruskog embarga. Naglasak je na eh, eh, daje se prednost velikim gospodarstvima na štetu lokalnih tradicionalnih malih gospodarstava. Moje pitanje je sljedeće, je li vaš cilj eh, samo da se da se e, stvaraju, e, da se da prednost velikim gospodarstvima, nekoliko tisuća krava. Gospodin Bogović ima riječ. Dokument koji je sada pred nama, koji analiziramo, usredotočuje se na 13. E, lipanj. U lipnju su e, cvjetal, je cvjetalo cvijeće, a u jesen cvijeće umire ovaj izvještaj nema dobru osnovu. U posljednjih šest mjeseci stvari su se znatno promijenile. Što je napisano u lipnju više ne važi. Mnogo je napravljeno na području zajedničke poljoprivredne politike. Sve stvari koje su povezane sa ukidanjem e, kvota više ne važe. Moramo e, shvatiti e, kakova je stvarna situacija na mljekarskom sektoru Europski e, mljekarski odbor e, je jučer sa mnom razgovarao ljudi koji žive u brdima koji su uložili e, mnogo novca. Oni su očajni, oni očekuju nove kvote, ne znaju kako će otplatiti kredite. Ti poljoprivrednici koji žive u tim područjima, siromašnim područjima, eh, se pitaju kako ćemo dugo moći preživjeti. Moramo zaista zvoniti na uzbunu ovdje. Ako stvari nastave ići ovim smjerom, mislim da za dvije, tri godine ćemo izgubiti mliječnu proizvodnu u brdskim područjima eh, jer se ljudi više neće baviti eh, tom vrstom poljoprivrede jer je nema izgleda za budućnost. Moramo djelovati e, brzo kao što djelujemo u drugim sektorima. Trebamo e, slušati e, odbor za mljekarstvo. Oni kažu da moramo djelovati brže, da stalno moramo pratiti razvoj događaja, proizvodnju, inače će situacija i dalje biti nesigurna za proizvođače mlijeka. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Svi koji su se javljali za riječ e, e, govore o situaciji u, u mljekarskom sektoru. Svi smo pročitali e, izvještaj, on nema veze s ovim što ovdje govorimo. U izvještaju iz srpnja rekla je, komisija je rekla da je situacija na mljekarskom sektoru dobra. Međutim, e, sam mljekarski sektor to ne misli. E, opet imamo situaciju da jedan cijeli sektor, ovdje mljekarski sektor, e, je ugrožen zbog ukidanja kvota. Što se sada predlaže sa mliječnim paketom? Eh, imamo organizacije proizvođača sa obveznim eh, eh, kvotama. Mm, što se nuđa ovdje jeste ono što svi drugi sektori imaju, a što si želimo u današnjoj raspravi zbog nestabilnosti cijena, što mi želimo ovdje? Ako mliječne kvote e, e, nestanu, imat ćemo opet nestabilne cijene i imat ćemo ono što svi poznamo, to jest prehrambeni lanac e, situacija za proizvođače postaje sve teža. Stoga trebamo specifične mjere i novi izvještaj. I na kraju moram reći da bih ja želio da još uvijek e, e, razmislimo o siromašnim područjima e, ako želimo u tim regijama koje nemaju prednosti onda moramo imati homogenu politiku za sve europske regije. Hvala lijepa gospođa Rivero. Hvala predsjedniče. Evo, po, ko zna koji puta govorimo o mlječnom paketu. Svi znamo da su te mjere apsolutno nedovoljne jer je izuzetno važan europski sektor koji bi morao moći e, premostiti ovu tešku situaciju koja je još teža zbog ruskog embarga. Tu se jednostavno vidi da je Europska unija nesposobna da nešto spriječi i da reagira. Vidjeli smo na tom prvom testu koji je napravljeno kako će se uopće ponašati i upravljati tim sektorom kada se ukinu kvote. Vidimo da se e, sada već plaća 10 centi manje u prosjeku za litru mlijeka nego li što se plać, e, nego što je to cijena proizvodnje. Na Azorima s kojima ja dolazim situacija je zaista još gora nego drugdje u Europi. To je izuzetno važan sektor u cijeloj Europi. On ima i kulturne aspekte. Vidimo već sada kakva je situacija s tim sektorom. E, prošlog tjedna je još za dva centa pala cijena e, litre mlijeka a e, moramo ublažiti ovu situaciju i zaštititi europske proizvođače mlijeka. Europska unija sada nije sposobna spriječiti ovako padanje cijena na tržištu i da donaditi o situaciju koja će se stvoriti kada se ukinu kvote. Treba e, donijeti mjere, a paketi iz mliječnog paketa su vrlo ograničeni i ne mogu zamijeniti ukidanja sustava kvota. E, treba donijeti mjere koje će se donijeti vezano također za etiketiranje e, samih e, mljekarskih proizvoda i svega onoga što uz ide. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U izvještaju komisije e, vidimo e, da komisija misli da je situacija na mljekarskom sektoru dobra i stabilna. Ne znam kroz koje naočale oni gledaju tu e, situaciju. Kad govorimo sa proizvođačima, sa dionicima na tržištu i kad gledamo što se događa onda vidimo da su stvari sasvim drugačije. Mislim da e, moramo, e, ne možemo e, govoriti o povišenju proizvodnih cijena. Ići ćemo naime u ne znam u kojem smjeru bismo mogli ići, govorimo koliko centa, 30, 40 centa. To neće ništa pomoći. Mm, mm, mm, izvjestitelj je o, Elizabeth Köstinger je to također spomenula. E, dobro bi bilo da još jedanput e, izvučemo taj e, izvještaj, da dobro pogledamo naročito ona područja koja nemaju komparativnih pretnosti E, da točno ispitamo probleme sa kvotama proizvodnje. To je vrlo potrebno, e, moramo donijeti neke e, kratkoročne mjere kako bismo izbjegli i ublažili ove velike probleme za proizvođače mlijeka. Hvala lijepa. Gospodin Bove ima riječ. Gospodine predsjedniče, mislim da se moramo vratiti ovdje na globalne cifre. 2014. godine povećanje proizvodnje će u EU jasno predstavljati 5 do 6%. To znači da će 5 do 7 tona proizvoda se e, naći, e, se pojaviti i da oni se neće pretvoriti u e, u sir koji ima visoku dodanu vrijednost, već samo će se pretvoriti u mliječni prah za treća tržišta. U eh, SAD-u također i eh, je došlo do povećanja proizvodnje za 2%, kao i na Novom Zelandu. I dakle, da Europska unija SAD i Novi Zeland e, povećat će proizvodnju ove godine 17 do 18%, a sada se tržište globalno regulira sve u iznosu od 0,1%. Na koji način možemo regulirati tržište ako cijene ne padnu? Dakle, jasno je iz ovoga da neodgovorna politika Europske komisije koja je uništila sve oblike reguliranja da će oni morati biti odgovorni poljoprivrednicima zato što će cijene mlijeka drastično pasti u proljeće 2015. godine. Situacija je takva zbog te neodgovornog ponašanja komisije, a isto tako Pogledajmo situacije u nekim zemljama. U Irskoj predviđaju povećanje proizvodnje za 50%, pa to je grozna situacija i apsolutno nekoherentna. U vrijeme kada smo govorili o ukidanju kvota načinjena je e, način je prijedlog kolege Dantena koji je tražio da se e, uvede autoreguliranje koje će biti nadoknađeno taj je prijedlog odbijen. Nadam se da će ovaj odbor biti dovoljno hrabar da takav prijedlog podrži, boreći se protiv Europske komisije koja jednostavno uništava poljoprivrednike. Hvala gospodine Bove. Hvala predsjedniče. Prije svega tražim od e, komisije da poštuju proizvođače mlijeka. Ne možemo e, prihvatiti njihov opis koji je u potpunosti kriv i pun nepoštivanja. A mljekarski paket jednostavno nema mjere s kojima se može nositi sa sadašnjom situacijom. Nema jamstva za cijene, za cijene proizvođačima. Ne postoje također niti mogućnost da taj sektor pregovara jer liberalizacija je vrlo negativna. Unutar Europske unije mnoga poljoprivredna dobra se uništavaju. Tražim da se vrati korak unatrag. Moramo imati učinkovite mehanizme kako bismo regulirali proizvodnju na tržištu u Europskoj uniji. Hvala. Hvala. Ja bih također htjela naglasiti da smatram da je situacija alarmantna. Moramo reći komisiji da se mora informirati. Ponekad je dovoljno naprosto čitati i vidjeti što kažu mediji. To je dovoljno da se shvati kakva je situacija u mljekarskom sektoru. Što se tiče situacije u Njemačkoj, to je već očito, a mislim da će biti još očitije u budućnosti. Kad postoji konkurencija, proizvođači sve više proizvode i ne postavlja se pitanje tko će prvi stati. Ta je situacija frustrirajuća i svatko se pita što će učiniti njegov, što će učiniti drugi. E, kolegica je govorila o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja i htjela bih zapravo reći nešto suprotno onome što je ona rekla. Mislim da se taj problem ne odnosi samo na područja s otežanim uvjetima gospodarenja. E, to se odnosi na određenu skupinu proizvoda, na jedan poljoprivredni sektor koji bi trebao proizvoditi s gubitkom i to dugoročno. E, ne može se dugoročno proizvoditi ispod cijene ispod proizvod, i prodavati ispod proizvodne cijene. ćemo nepremostive probleme e, ako budemo htjeli privući nove generacije u ovaj sektor. Komisija treba nešto poduzeti u tom smislu. Gospodin Rosling? U ovoj se diskusiji pitam gdje su kolege koji su rekli ako ukinemo kvote onda ćemo e, bolje proizvoditi, onda ćemo osvojiti izvozna tržišta i tako dalje. E, e, ukidanjem kvote mislim da nismo došli do regulacije proizvodnje mlijeka. Tu smo učinili grešku. E, a e, na kraju izvještaja se kaže moramo poduzeti e, mjere da poboljšamo situaciju na tržištu. Situacija je dramatična, to je točno, ali na, kraju moramo se možda opet vratiti na instrumente koje smo ukinuli. Pitanje je koje trebamo riješiti je pitanje količina E, imamo velike e, pogene, velike proizvođače. E, u osnovi svi su očekivali da će se to nekako ti proizvodi nestati na svjetskom tržištu, da će se oni prodati. Potražnja u Kini stalno pada i situacija se pogoršava. Zašto nemamo one instrumente koje smo već primjenjivali, to jest promatračko mjesto za e, tržište. E, e, to bi nam pomoglo da reagiramo na preveliku proizvodnju. Michel Danton je o tome govorio. To su mjere koje moramo poduzeti. da stalno lamentiramo i plaćemo zbog situacije, to nam ne pomaže. E, bio sam e, razočaran kad sam čuo u saslušanju e, dobro je da smo ukinuli kvotu, ali komisija stalno kaže sve će biti dobro. Stalno ima neke ružičaste prognoze koje se onda ne ostvaruju. Hvala. Hvala. Gospodin Rupeh ima riječ. Hvala. Ja sam novi zastupnik u parlamentu i novi član ovog odbora i ne znam e, iz kojih razloga je donesena odluka da se ukinu kvote. Ovo nije prvi put da čujem kako neki smatraju da su da ovo nije dobar potez i slažem se s takvim stajalištima. Razdoblje kada je sastavljen ovaj prijedlog i trenutna situacija bitno se razlikuju i smatram da ćemo se morati nositi s vrlo teškim posljedicima nakon što se ova odluka provede u djelo i moramo za to snositi odgovornost. Ili moramo obustaviti ovu odluku da se ukinu kvote jer će to stvoriti kaos ili ako se odlučimo postupno ukinuti kvote, onda trebamo donijeti neke odluke, a jedna od njih trebala bi se odnositi i na sustav plaćanja. Vjerojatno je sada pravi trenutak da uzmemo u razmatranje zabranu osnovne cijene. To se primjenjuje u SAD-u i drugdje. Ako sada ništa ne poduzmemo, ljudi će nas početi pitati o tome što će uslijediti. Zbog ruskog embarga proizvođači više ne znaju što, koliko proizvoditi i što učiniti. Pitaju nas što će se dogoditi nakon što se ukine sustav kvota. Neke zemlje su preko noći izgubile izvozna tržišta, a to je dovelo do pada cijene mlijeka na tržištu proizvodnja se odvija e, pod cijenom ispod proizvodne cijene. Sirovo mlijeko nije vrsta proizvoda koja bi se mogla skladištiti i čekati da se postigne odgovarajuća cijena na tržištu. Ova situacija nije održiva i što je najgore, nemamo nikakav obrambeni mehanizam u Europskoj uniji. Mislim da bismo to trebali uspostaviti i nakon toga obustaviti kvote. Hvala, dobro, sada ćemo zaključiti popis govornika. Gotovo svi e, koji su zatražili riječ su uzeli riječ. Gospodin Donano i gospodin Smith sada imaju riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. E, izvjestitelj, gospodin Nikolson, je dobro podsjetio da je tržište volatilno i nepredvidivo. No, nažalost, e, kada, su, kada je donesena odluka da se ukinu mlječne kvote prije pet godina, neki od nas su upozorili na moguće posljedice deregulacije. Sada smo se našli pred zidom. E, zapravo postoji jedan dvojni fenomen. E, došlo je do pada potražnje u Kini i do povećanja proizvodnje, ne samo u EU uniji, nego i na Novom Zelandu i SAD-u. I to ima vrlo teške posljedice budući da to dovodi do e, pada cijene mlijeka. Smatram da bi komisija trebala biti svjesna ove situacije i trebala bi pronaći najbolje rješenje. Neću se ponavljati, ali htio bih reći da će se to odraziti i na stočarstvo. E, naime, e, krave su isto tako pod proizvodu mlječnog, e, mlječnoj industriji. Dakle, kada se više ne proizvodi mlijeko, krave se proizvode za dobivanje mesa, tako da će to, to će se odraziti i na tržište mesa, prema tome imat ćemo tu e, dvostruke posljedice i na tržištu mlijeka i na tržištu mesa. Zanima me je li komisija predvidjela nekakve zaštitne mjere u odnosu na meso, a što se tiče mlijeka, hoće li se ponovno uvesti instrumenti kao što su kolege spomenuli, e, dakle neki mehanizmi regulacije. E, hvala gospodin Denano. Gospodin Smith sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja se nalazim u neobičnoj situaciji. Ja sam od 2007. zastupnik u ovome domu i sjećam se prvog izvješća gospodina Nikolsona na ovu temu i sjećam se rasprave sa Marine Fischer Boll Ona je razgovarala o ovoj temi i zanima me da sada neki kolege tvrde kako je ovo nova tema. Ovo nije nova tema. Mi smo se bavili ovom temom u više navrata tijekom godina i problem još uvijek nije riješen. Moramo prihvatiti činjenicu da je riječ o strukturnom problemu u europskom mliječnom sektoru. Mljekari moraju e, shvatiti da moraju preuzeti dio odgovornosti za to. Ranije je bilo problema s time, sada je problem e, vezan uz ruski embargo, međutim bit će i dalje problema s time. Riječ je o jednom strukturnom problemu kada je riječ o proizvodnji mlijeka na ovom kontinentu. Naprosto imamo prekomjerne kapacitete u nekim državama članicama. No, isto tako je problem u tome što poljoprivrednici sebe gledaju e, gledaju na svoje susjede kao na konkurente. Osim toga, opskrbni lanac je vrlo neujednačen i e, dakle postoje neravnoteže u tom opskrbnom lancu. Mislim da bi komisija mogla nešto poduzeti u vezi s time i drago mi je da je povjerenik Hogan rekao da će poduzeti neke mjere s tim u vezi. Htio bih također ohrabriti e, njemačke kolege da pogledaju e, stup 2 gdje postoje brojne mjere koje ohrabruju uspostavu dobrovoljnih e, udruga koje bi mogla omogućiti poljoprivrednicima da surađuju kako bi se u opskrbnom lancu bolje uzele u obzir njihove potrebe. To bi moglo dovesti do rješavanja strukturnih problema i mi e, govorimo o ovom problemu kao da je riječ o nečemu novom, a uistinu nije, to nije ništa novo. Hvala gospodin Agnu i nakon njega gospodin Dantan. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, ukratko, mliječni paket nije do sada imao značajne posljedice. To je uglavnom ovisno o uvjetima proizvodnje u pojedinim državama članicama i poticaji za e, osnivanje udruga potrošača nisu doveli do rezultata jednostavno zato što poljoprivrednici ne žele surađivati ili su uvjeti na tržištu nepovoljni. Osim toga, trenutna situacija ne promiče učinkovitost, nego se zadržava različita situacija u pojedinim državama članicama. Prema tome bolje je e, da se to prepusti e, domaćoj industriji. Na taj način se omogućuje stvaranje dodane vrijednosti lokalnoj razini i povećanje učinkovitosti i integracije koja odgovara poljoprivrednicima u Velikoj Britaniji. Da vidimo što možemo učiniti u Velikoj Britaniji. Možemo povećati ovlasti Agencije za tržišno natjecanje kako bi naše zadruge mogle biti dovoljno velike, što bi omogućilo e, veću učinkovitost. Što je s budućim tržištima? Znam da se zelenom lobiju to neće svidjeti, a ako postoji tržište e, vrijednosnica, futures, e, to bi moglo biti rješenje za volatilnost. To se može činiti sa mlijekom u prahu. To je bilo dobro u nekim situacijama. Da, potrebna je određena, određeni stupanj spekulacija, E, ljudi koji koriste i proizvode taj proizvod moraju se moći koristiti tim e, tržištem e, vrijednosnica. A što je sa tim da se ne dopušta pokapanje životinja i općenito obrada otpada je vrlo skupa. Dakle, radi se onima koji opskrbljuju mljekarske, mljekarska gospodarstva. Hvala vam na e, vremenu koje ste mi dali. Mogao bih još o tome govoriti, ali nažalost više nemam vremena. Hvala gospodin Dantan. Hvala gospodine predsjedatelju. Pitanje mlijeka već je tijekom prethodnog parlamentarnog e, saziva bilo na dnevnom redu naših rasprava. E, ne smijemo imati kratko pamćenje. Da, bio je iznesen određen broj prijedloga u izvješću o zajedničkim tržnim redovima. Svi članovi odbora za poljoprivredu nisu dali potporu tom prijedlogu, ovisno o tome s koje države članice dolaze, a i u vijeću se određen broj država članica suprotstavio tim mjerama. Prema tome svaka vlada, a posebno one koje su bile protiv toga da zajednički tržni redovi sadrže e, neke mjere u slučaju krize u mljekarskom sektoru, da sada preuzmu dio odgovornosti i da zatraže od komisije da poduzme neke instrumente. E, jedan od članaka e, tog prijedloga o zajedničkim tržnim redovima daje mogućnost komisiji da iznese nove prijedloge mjera. Međutim, kao prije tri godine, kada je bilo riječi o mliječnom paketu, moramo ustanoviti da ima određenih problema vezano uz te prijedloge. Dakle, koji su nam instrumenti, novi instrumenti sada na raspolaganju? Nikakvi. koju nam je radna skupina pomogla u radu? Niti jedna i htio bih podsjetiti na odgovornost određenih aktera u mliječnom sektoru. Neki od nas su bili na konferenciji koju je organizirao bivši povjerenik vezano uz pitanje proizvodnje mlijeka i svi se sjećamo kampanje koje su organizirale, organizirali određeni predstavnici industrije gdje je rečeno da više nema potrebe za kriznim mjerama na tržištu. Oni koji su jučer tvrdili određene stvari sada naprosto drže ruke u džepu e, i ne snose odgovornost za krizu u sektoru. U mlječnom paketu bio je jedan prijedlog koji je trebao e, suzbiti krizu. Ukoliko je država članica provedeno, e, su provedene te mjere. Ne želim sada slušati one koji se sada žale. Oni koji se mogu žaliti su mljekari koji su prepušteni vlastitoj sudbini zato što je e, tržište omogućilo nekima da ostvare neki su smatrali da će se ostvariti dobit, međutim to se nije dogodilo. Hvala. Gospodin Kaputo. Grazie, grazie Hvala lijepa. Javljam se eh, kao posljednji za riječ, prema tome već je mnogo toga rečeno. Ali prije svega sam htio naglasiti da sam zabrinut zbog um, zakonodavnih okvira u Europskoj uniji, dok je situacija zaista vrlo loša na u situaciji na tržištima u Europskoj uniji, bez obzira na problema s kvotama. A komisija je preblago prezentirala situaciju i kaže da će se moći nositi s negativnim aspektima mliječnog paketa. S druge strane i osim toga komisija kaže da će se kroz kratak rok vjerojatno promijeniti zakonodavstvo na tom području. Istina je fakt da Europska unija zapravo ne čini ništa da se spriječe negativne posljedice i ublaže, uključujući i socijalne posljedice vezane za sektor mljekarstva. Molim da kada Europska komisija nešto napravi i da to napravi brzo. E, moramo vidjeti što moramo napraviti jer ako ne djelujemo brzo vjerojatno će doći do nestanka velikog broja gospodarstava. Hvala gospođo Kanjete. Hvala gospodine predsjedatelju. Vrlo je bitno da imamo stabilnost cijena kako bi ljekari imali dovoljno prihoda u slučaju prekomjerne proizvodnje i krizne situacije na tržištu. Izvješće na vlastitu inicijativu kolege Nikolsona o mljekarskom paketu trebalo bi obuhvatiti rješenja za mehanizme i mjere koji će dati stvarnu potporu mljekarima, posebno u slučaju da uistinu budu teško pogođeni e, nekim drugim politikama na razini Europske unije. Ova kriza, bilo da je riječ o mliječnom, mesnom ili e, sektoru ili sektoru voća e, dobar je primjer potrebe za ciljanim mjerama i e, dodatnim kompenzacijskim mjerama. Postojeći instrumenti nisu dostatni onako kako to stoji u paketu. I sada vidimo da e, e, dopunske mjere kao što su interventni otkup i slično ne služe ovoj svrsi. Situacija u kojoj se nalaze evropski poljoprivrednici sve gora i gora iz dana u dan, posebno za finske poljoprivrednike i one iz baltičkih zemalja. Mnogi od njih e, se uistinu nalaze na rubu stečaja. Jučer sam uputila pismo povjereniku Hoganu i predsjedniku komisije da se pronađe rješenje vezano uz hitnu potrebu za rješavanjem ovih pitanja. Svi znate da je Europska komisija nedavno donijela odluku da ne koristi e, dodatna sredstva e, za poljoprivredu i da to preusmjeri na neke druge politike. Mi se slažemo da treba riješiti ova pitanja financijskim sredstvima, no ne slažemo se da to ide iz krizne rezerve za poljoprivredu. To se treba koristiti da se ublaže posljedice ruskog embarga na uvoz voća. Hvala. Hvala gospodin Vode. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi svi možemo ustanoviti da je ova problematika vezana uz proizvodnju mlijeka vrlo kompleksna. Komisija mora shvatiti da je ovaj sektor u teškom položaju. Krave nisu naprosto stroj koji možete staviti negdje da proizvodi. Prema tome treba uistinu prestati sa proračunskim rezovima za ovaj sektor. Koje su nam rješenja na raspolaganju? Uistinu vjerujem da bi komisija trebala poduzeti veće napore kako bi se pronašla nova izvozna tržišta, e, kako bi se evropskom mlijeko moglo plasirati na ta tržišta. Komisija bi trebala iznaći i financijska rješenja kako bi e, neke mljekare mogle se usmjeriti na proizvodnju mesa, posebno tamo gdje je riječ o poljoprivrednim gospodarstvima na kojima se proizvodi i mlijeko i meso. Ne vidim zašto bismo u ovom trenutku trebali uvoziti meso iz Argentine kada ga možemo proizvoditi na teritoriju Europske unije. Hvala gospodin Jar. Hvala lijepa. E, znamo da imamo probleme sa cijenama mlijeka i znamo da moramo pomoći. E, e, I trebamo imati fer raspravu trebamo ustanoviti da sve dosadnjanje krize Mm, e, su nastale e, unatoč kvotama. Zašto? Zašto? Jer je e, kvote nikad nisu funkcionirale kao kontrola količina. Mi smo uvijek proizvodili više nego što je bilo potrebno. I onda je mi smo nismo mogli e, pa, kvotu smanjiti e, iz političkih razloga. I situacija se stalno pogoršavala. E, stoga bih ko vjeruje da će sa kvotama pomoći, danas još imamo kvote, mi s tim kvotima nismo poboljšali situaciju. Situacija nije postala pravednija za poljoprivredne. E, tri e, stvari o izvještaju. Prvo, e, proizvođači mlijeka oni moraju preuzeti više poduzetničke odgovornosti. Žao mi je da sve one ideje koje smo tada naglašavali fiksna e, cijena nasuprot fleksibilnoj cijeni. Tu se ništa nije učinilo. Pitanje je e, komisiji i izvjestitelju. Moramo potaći naše e, poljoprivrednike, proizvođače mlijeka da se ponašaju poduzetnički. Drugo, stup. Moramo imati i drugi stup moramo izvući više koristi eh, kako bismo pomogli našim eh, proizvođačima mlijeka. Eh, novac imamo, moramo fleksibilno pomoći. moja najmilija tema birokracija. Moramo smanjiti birokraciju. Hvala. Gospođa Dot ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gla, drago mi je što raspravljamo o ovoj temi. Kad smo e, počeli o tome govoriti u rujnu, e, onda je nije bilo baš e, neke reakcije na to. A sada vidimo da se vrši sve viši pritisak na cijene mlijeka. Možemo prihvatiti E, kretanje tržišta, ali ne možemo prihvati stalni trend pada na tržištu mlijeka. E, naravno imamo sve veću svjetsku proizvodnju, zabranu uvoza u Rusiju i tako dalje. E, prihvaćam ono što je rekao gospodin Jar, imamo kvote, a imamo i probleme. Ali E, neizbježna je i daljnja fluktuacija cijena nakon ukidanja kvota u proljeće. E, drago mi je da je e, ovdje vođa mljekarskog sektora. Ja bih je zapitala kako ona vidi tržište u 2015. godini. Da li vidi da e, će se cijene i dalje, e, da će one i dalje fluktuirati? E, da li trebamo interventne cijene pa i uvod, i uvod naknada za izvoz? Sada moramo uzeti u obzir E, posepeno ukidanje kvota, a ne naglo ukidanje cvijeta. U Irskoj je, imamo inovativnu i poduzetničku proizvodnju mlijeka. Mi smo otvorili nova tržišta u Rusiji prije nego što je došlo do zabrane uvoza. Mi jesmo inovativni e, i inventivni. Kao što je rekao gospodin Buve, potencijalni e, e, priliv mlijeka e, u proljeće od naših susjeda koji stalno investiraju u rast proizvodnje to bi moglo imati katastrofalan učinak na naše proizvođače i na moje biračko tijelo. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Vuke Čikovski ima riječ. Hvala e, gospodine predsjedniče. Osnovni problem za mnoge e, e, proizvođače mlijeka su sankcije za prekoračenje kvota. Stoga bih još jedanput apelirao na komisiju da se E, te sankcije ukinu jer se tu oštećuju poljoprivrednici dvostruku. E, sada imamo ruski embargo gdje e, poljoprivrednici već jako trpe. A dobili su vrlo malo potpora od Europske unije, a da su još izloženi i sankcijama jer prokoračuju kvote a nisu nanijeli nikakvu štetu tim prekoračenjem jer je e, cjelokupna kvota u Europskoj uniji nije prekoračena. E, stoga a, vas pozivam da e, zaustavite ove sankcije, to je od temeljne važnosti, to ovdje moramo postići jer će i mlječna, mljekarska produkcija propasti u, u, u baltičkim zemljama, ali i u drugim zemljama. Moramo zaštititi poljoprivrednike, ne možemo ih kažnjavati, e, naročito u svjetlu e, ruskom embarga s kojim e, e, Evropska unija nikako ne može izaći na kraj. Hvala lijepa. Gospođa Azekamp ima riječ. E, gospodine predsjedniče, situacija u mljekarskoj industriji je zaista zabrinjavajuća. Mm, to ne proizlazi iz dokumenata. U Nizozemskoj je situacija takova da e, će budućnost e, biti, kakva će biti budućnost industrije. Mnogi e, proizvođači e, znaju da e, proizvodnja mora pasti, međutim proizvodnja i dalje raste, a, vidimo, a vidimo da cijene padaju, gospodine predsjedniče. broj mjesta se sada udvostručava u Nizozemskoj imamo e, tisuće krava na nekim farmama, neki kolege kažu da to nije tako, ali jest, to sam sam vidio. E, e, goveda koje se tamo drže, njih izmuzuju do zadnje kapi, čak ako se radi o mladim životinjama tu imamo i razne poticaje. Znamo istovremeno da da potrošnja mlijeka nije tako zdrava kako se e, često pre, pretpostavlja. Znamo također da mljekarska industrija doprinosi i klimatskim promjenama. Moramo e, poticati e, regije koje imaju slabe infrastrukture, međutim, ako želimo pomagati e, poljoprivrednicama, onda to moraju biti mali proizvođači koji imaju fair cijene. E, ja nisam bio ovdje na početku ove rasprave. Ovo je kritičan izvještaj u po pitanju toga gdje stoji Europski e, parlament i kako se postavlja prema e, mljekarskoj industriji. Na kraju vidimo da je e, situacija u mljekarskoj industriji sada dobra, srednjoročno obećavajuća, ali da vidimo i sve veće fluktuacije cijena. To nam kaže sve ako imamo e, jaku fluktuaciju cijena i ako se to očekuje, onda možemo očekivati da e, će se situacija e, pogoršati za proizvođače. Oni će napustiti tržište i proizvodnju. Sadašnje mi moramo poslati signale komisije E, kako bi djelovala u toj situaciji. Mislim da mjere da je mreža sigurnosti nije dovoljna e, da ne može dati onu potporu e, farmerima koju oni trebaju. imamo u izvještaju prijedlog da se garantiraju minimalne cijene. E, moramo naročito pomagati malim i srednjim proizvođačima mlijeka. Moramo predložiti mjere koje će zaštititi e, e, model zadruga je kooperativa koji je tako uspješan u mnogim zemljama, a naročito u mljekarskom sektoru. Hvala gospođa Witema ima riječ. U prvom redu bih htio uh, uh, podržati ono što je rekao gospodin Jar, uh, to jest da um, mliječne kvote um, mogu biti rješenje. 2008. smo imali vrlo niske cijene Mi smo sada u situaciji e, fluktuirajućeg e, tržišta, nestabilnog tržišta. Mm, e, moramo ponovno uvesti naknade za izvoz. Kako možemo učiniti naš sektor konkurentnim na svjetskom tržištu? Trebamo imati više poduzetničkog duha. Sve mjere koje su uvedene ne smijemo se ograničiti samo na mliječne kvote, to samo povećava cijene. Moramo e, naći druge načine kako da stavimo tu situaciju pod kontrolu. Hvala lijepa. E, mi smo upozorili komisiju kako je situacija ozbiljna kako je kompleksno pitanje mljekarske industrije. E, sektor je u velikim teškoćama, to vidimo kroz sva ova pitanja koja su ovdje postavljena u raspravi. E, to je međutim i šira problematika e, za Europsku uniju, a izvještaj na vlastitu inicijativu gospodina Nikolsona pokazuje kako je uh, situacija uh, urgentna. Uh, sva ova pitanja nam pokazuju mm, u ovoj konfiguraciji gdje se situacija pogoršava. Pitamo se imamo li dobre instrumente koje, koje mogu ovu situaciju ublažiti. E, molim vas, imate dvije minute da odgovorite na sva ova pitanja koja su postavljena. E, a riječ će zatim dobiti gospodin Nikolson kako bismo ovu raspravu zaključili. Hvala. Hvala. Predsjednice, hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak. Hvala svim članovima odbora, prvenstveno gospodinu Nikolsonu na e, interesu koje pokazuje vaš odbor za vrlo važnu temu. Gospodine Andriju, mislim da ne mogu odgovoriti na pitanje koje ste na kraju postavili. Naime, nisam još imao vremena da o toj temi dublje govorim E, s novim povjerenikom. Trebamo mu dati malo vremena. Radi se zaista o važnoj temi, a e, tu se otvara i velika rasprava. Mislim da treba proći još malo vremena, ali mislim da će se on vrlo brzo htjeti sastati s vama e, iz ovog odbora i govoriti o tome. Za početak e, se želim dakle zahvaliti još jednom na mogućnosti da razgovaram s vama o ovome. Hvala gospodinu Nikolsonu kao izvjestitelju. E, radit ćemo dakle u sljedećim mjesecima zajedno. Ja vam moram sada u ovom vremenu odgovoriti na četiri različite teme. Nadam se da ću uspjeti dostojno odgovoriti svima koji su postavili pitanja. Najprije je ovaj priopćenje je bilo doneseno 13. lipnja, što je dakle bilo prije pet i po mjeseci i tema je bila funkcioniranje mliječnog paketa. Same rasprave su pokazale da treba napraviti puno više, to smo čuli od gospodina Nikolsona. Treba dakle napraviti mnogo više po ovom pitanju. Ono što sam čuo jutros je zapravo bila rasprava koja je puno šira od samog izvješća koje je u osnovi ograničeno. Mi ovdje se ide puno dalje od samih eh, zakonodavnih okvira. Samo je izvješće govorilo o eh, pojedinostima eh, soft E, zajmova i isto tako o razočaravajućim aspektima pojedinih instrumenta koji su stavne na raspolaganje. Naime, ako se pogledali koliko je država zapravo primijenilo te instrumente, e, vidi se da su se e, mjere pokazale da su se mjere pokazale neuspješnima zato što možete konja dovesti na vodu, ali ne možete ga prisiliti da pije. Jednostavno se mjerama nije koristilo. Ja e, imam odgovor na sve pitanja koje ste vi postavili, međutim ne mogu biti siguran da će sam sektor slijediti ovo što ste rekli i nisam odgovoran za pojedine fonove. Što se dogodilo od lipnja na ovamo? Već smo u lipnju vidjeli da su vrlo povoljni trendovi cijena, a to su nam rekli neki e, neki e, od vas jutros da cijene nisu bile nikada tako visoke preko 40 centi. Nikada do sada nisu cijene mlijeka bile tako visoke, ali cijene su nakon toga počele padati. Zašto? Zbog gospodarske krize, zbog manje potražnje u Kini i isto tako što je opskrba tržišta u nekim dijelovima svijeta bila veća. To su neki od vas zastupnika jutros rekli, među inima gospodin Bove. Sve se to zapravo povećalo nakon što je izvješće objavljeno. Dakle, e, to se sve pogoršalo kada je došao i ruski embargo. A jutro smo čuli što ta dva faktora zajedno e, rade. Mislim da se moramo pripremiti. E, pred nama su slijede teški mjeseci u tom sektoru. I to ne nječem. E, drago mi je da je kolega, jedan od vaših zastupnika pročitao prvu rečenicu izvješća i ja sam sam namiravao to učiniti. U toj prvoj rečenici kad se kaže sada je situacija povoljna i vjerojatno će doći do problema s cijenama. A dugoročne perspektive tržišta mlijeka će zbog toga ostati dobro i to nije nešto što je rekla samo komisija, već su to potkrijepile studije mnogih drugih institucija. Dakle, postoji ovdje kombinirani element tržišta koji je imao i ranije probleme, naročito 2008. i 2009. godine, dakle kombiniran s ruskim embargom. Ruski embargo pak, ovdje vam iznosim činjenice, odnosi se na manje od 3% europske proizvodnje. Dakle, manje od 3% europske proizvodnje mlijeka je podvrnuto ruskom embargu. Kao što sam ja rekao e, ranije i mnogi drugi, ne smijemo pretjerivati. Naravno da to je problem, ali ne smijemo pretjerivati i ne smijemo reći da su svi problemi e, sektora mljekarstva vezani za ruski embargo. Pozabavim mi se cijenima, velik broj članova vašeg odbora govorio je o tim cijenama. Ja u komisiji e, se ne pozivam na ono što pročitam u novinama, već se mi zasnivamo na podatke koje nam daju, koje nam prosjeđuju države. Vidimo da cijene padaju. Najviše bez sumnje u baltičkim zemljama. Gospođa Kenjete je rekla da je situacija tamo dramatična. U Estoniji, Latviji i Litvi cijene su pale za 20%. Gotovo su došle na e, razinu kada treba intervenirati i možda do toga i dođe. U Francuskoj pak je ipak su se cijene povećale plus 4,2%, u Njemačkoj minus 2%, Rumunska plus 2,1%, dok je u Finskoj se i također povećalo za 1,2% cijene. Prema tome iz toga ne zaključujem da je cjelokupni sektor mljekarstva u Europi u krizi. Međutim, ja slušam ovo što ste rekli i ne želim se na to oglušiti. Jednostavno vam želim reći da je situacija s cijenama složenija i puno više iznijanisirana. Bivši povjerenik Čološ angažirao se na tom planu i angažirao se po pitanju Baltičkih zemalja i Finske. I sve je to sada povezano s proračunom, na što ću se kasnije ukratko vratiti. Iz tog razloga možemo se pitati hoće li ukidanje kvota značiti da se Europska unija u potpunosti povlači iz sektora mljekarstva i sve prepušta tržištu. Ne, to nije točno. Mi i dalje radimo puno toga, ako ništa drugo, putem izravnih plaćanja koji iznose godišnje 44 milijarde eura. Ne ide sve za mljekarstvo, ali e, dio je već izdvajan kao nadomjestak za interventne cijene. E, dugi niz godina cijene su bile visoke, a sada je ponovno vrijeme da možda kažemo da potpore, odnosno potka se može dati, naročito za planinska područja. Postoje vrlo specifične mjere potpore u iznosu od 240 do 250 eura po hektaru. Još jednom možemo konja dovesti do vode, ali ne možemo ga prisiliti da pije. Jer je na državama članicama da vide na koji će način pomoći poljoprivrednicima u tim problematičnim, odnosno teškim područjima. Što još e, želim dodati? Postoji pitanje kako se može poboljšati prehrambeni lanac. Kako mi iz Europske unije možemo ojačati mjesto proizvođača u prehrambenom lancu? To je važno pitanje. Drago mi je bilo da sam čuo da je o tome govorio i sam gospodin Nicholson na samom početku naše rasprave. Tu se nešto zaista mora učiniti. Mogu to povezati i s elementima vezanim za zajedničko tržište uz pomoć ovog parlamenta kada su se dopustila izuzeća iz e, pravila o tržišnom natjecanju. To je također tema koju vrlo aktivno proučavamo u komisiji. Također e, e, nepošteno trgovanje je nešto protiv čega se moramo boriti i tu bi EU morala aktivno pomagati proizvođačima. Sada uspostavljamo jedan model rada Međutim, na, nažalost, glavne organizacije poljoprivrednika ne žele u tome sudjelovati. Ne bih htio da vi odete s ovog sastanka s dojmom da komisija ponovno sve vidi e, e, vidi situaciju kao ružičastu i da nema problema. Ne, to nije točno. Trebamo sad razgovarati o tome s povjerenikom Hoganom. Hvala vam na svemu što ste rekli i hvala na pozornosti. Hvala predstavniku komisiju. Sada ću dati riječ gospodinu Nikolsonu. Predsjedavajući, ja sam kada sam E, rekao da sam u problematičnoj situaciji na početku mog e, izlaganja. Sada to zapravo mogu potvrditi. Ojačalo se moje mišljenje da je cjelokupni sektor mekarstva u Europskoj uniji zaista u problematičnoj situaciji. Mislim da nitko ne može misliti da je situacija drugačija, no kao što je Ole Smith ispravno rekao, nije to prvi puta. Čuli smo već o tome u prošlosti, a kvote nisu nužno rješavale sve probleme proizvođača mlijeka u Europi. To je nešto što moramo priznati. Međutim, ukidanje kvota na ovaj način i prisjetimo se e, odluka da se kvote e, ukinu 2005. i 2006. bila je donesena kada je povjerenica e, bila Marian Fischer. Možda smo se trebali ponovno tome vratiti nakon krize 2008. i 2009. godine ali e, očito nismo e, izmijenili mišljenje i sada smo ponovno u krizi. Predstavnik komisije je više puta rekao da se konja vodi na vodu, ali ga se ne može prisiliti da pije. Možda bi se komisija trebala pozabaviti i sljedećom idejom. Je li ta voda koja se konju nudi voda koju konj treba? E, možda bismo mogli komisija i ovaj odbor tježni surađivati i možda naći neku bolju vodu kao rješenje. Što e, se e, možemo reći o ovom posljednjem sazivu komisije koja je reagirala na ovu situaciju. Moram reći da je komisija djelovala apsolutno sramotno. I što sad? sada smo ostali bez ikakvih para u e, blagajni da bismo ih, koje bismo mogli iskoristiti za slučaj problema. Slušao sam e, puno kolega, puno mi je kolega iz cijele Europe rekle o koji su problemi. Malo je bilo konkretnih rješenja koja su se predlagala. Ali zaista mi se čini da je sramotno da komisija prikuplja neki super uh, super dažbinu i onda ga koristi za druge sektore, a ne za mljekarstvo. Možda je bilo bolje da se to e, koristi. U vrijeme Marijan Fischer-Boll govorilo se o tim soft zajmovima, ali nikada ga ih nismo vidjeli i vjerojatno nikada ni nećemo. Prema tome situacija je teža, moramo sad razgovarati sa samim sektorom mljekarstva o tome kako da nađemo neko rješenje. Jedna stvar o kojoj nismo toliko govorili baš danas, to je koliko su moćne samoposluge i e, koliko su moćne multinacionalne tvrtke. E, kada vidim koliko košta mlijeko i koliko košta voda u e, i samoposluzi, kada usporedim te dvije cijene, pitam se koliko je truda E, i svega drugoga ušlo u proizvodnju jedne litre mlijeka, a koliko je ušlo u proizvodnju litre vode, odnosno u tu flašu vode. I to je neusporedivo. Znam da mnogi E, kažu da se dio e, problema može riješiti preusmiravanjem novca iz jednog stupa u drugi. Ja ne mislim da je to rješenje veliki problem, e, da nije, pra, rješenje velikog problema planinskih područja. To može biti samo dio rješenja problema. Jedno što mogu reći komisiji, to moram reći jasno, nemojte mi govoriti o tome što ne mogu napraviti. Recite mi što mogu napraviti i onda prionimo na posao. Hvala gospodinu Nikolsonu na, ne bih rekao zaključku, već otvaranja E, koja nam pruža na osnovu svog izvješća. E, o tom izvješću raspravljaš ćemo 21. siječnja, a u međuvremenu naravno radit će se puno na toj temi. E, vidimo da se radi o nečemu što zahtjeva kolektivni rad. Radi se o jako važnoj temi i prema tome važno je bilo sve to naglasiti. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Hvala gospodinu Korteu na odgovoru u ime Europske komisije. E, sada završavamo sa jutrošnjim dijelom sastanka, a poslije podne nastavljamo u 15 sati. Predsjedavat će predsjednik odbora Šekerski, a govorit ćemo najprije o e, izložbi u Milanu